izvještavanje u parlament. I to ćete isto tako naći na Sansi on direct. Nadležni odbori su e, napravili, prihvatili korekciju šest e, tekstova prema članku 216 pravilnika stavak 4. Ti